jedanja. A sada dolazimo do dnevnog reda za ovaj tjedan. U skladu sa člankom 149 poslovnika konačna verzija dnevnog reda usvojena je i objavljena. Za danas nemam nikakvih priviđenih izmjena plana rada dnevnog reda. Za srijedu popodne mi je priopćeno sljedeće, odnosno predloženo i to od strade koordinatora eh, kluba eh, izvješće eh, Ulrike Lunaček sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Kosova i također sustavno masovno vjerskih manjina od strane ISIS-a, prvo Kosovo, pa onda masovno ubojstva od strane ISIS-a, e, nakon izjave potpredsjednice visoke predstavnice e, nakon e, Gruzije, dakle Moldove i Ukrajine. Ima li netko primjedbe na to? E, ovime je dnevni red usvojen i zaključen. Gospodin Lambec, izvolite. Ah, Prije nego što uh, proglasite uh, dnevni red prihvaćeni, htio bih reći sljedeće. Uh, na konferenciji predsjednika prošli tjedan smo govorili o Danskom. Um, ta situacija je jako zabrinjavajuća zato što se predviđaju mjere u toj zemlji koje prema mnogima među nama predstavljaju Žao mi je što ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. Dakle, e, pričekajte trenutak, molim vas. You want me to carry on in English or what? en français parce Ne, govorite francuski jer u protivnom ne možemo provjeriti je li sve u redu s engleskim prijevodom. Isto tako možemo tražiti od engleskih prevoditelja da prevedu smog krivog engleskog na točan engleski. Evo, možete nastaviti. Dakle, situacija u Danskoj je za, za, zabrinjavajuća, zato što mjere koje se predviđaju, a prvog bi se trebalo usvojiti, vrema mnogima od nas čini se da su te mjere suprotne vrijednostima Unije. O tome smo razgovarali na konferenciji predsjednika i dogovorili smo se oko sljedećeg postupka. Dakle, e, večeras bi odbor Libe e, trebao saslušati predsjednika danske vlade i e, nakon sastanka koordinatora odbora Libe trebaju odlučiti je potrebna rasprava o tome na plenarnom zasjedanju. I, i dalje ne znamo hoće li odbor DIBE saslušati predstavnika danske vlade. U svakom slučaju e, to se, to se neće dogoditi večeras, iako je tako bilo dogovoreno. I dakle, koordinatori se večeras neće sastati večeras. Pa s obzirom na to, gospodin predsjedniče, mislim da treba predvidjeti jedno, e, dakle, jedno vrijeme na plenarnom zasjedanju E, za tu temu na plenarnom zasjedanju. Ako odlučimo igrati se s vremenom, dakle e, možda će se o tome razgovarati, možda ne, dakle tijekom e, prve plenarne sjednice u veljači, to će ovisiti zapravo o tome što će napraviti danska vlada. Dakle, razumijem da se Europska komisija može E, očitovati samo o aktima donesenima u državi e, članici i može djelovati samo kao netko tko upozorava. I stoga se rasprava u parlamentu mora dogoditi prije nego što e, danas vlada donese svoju odluku, a ne kasnije. I dakle, mislim da trebamo predvidjeti raspravu u plenarnoj sjednici. I ako se posreći pa se odbor e, Libe sastane i koordinatori Libea e, donesu odluku, onda ćemo moći održati tu raspravu na plenarne. Da, to je jasno. Gospodine Lamberts, e, danas sam čuo da je odbor e, Libe večeras odlučio da neće raspravljati o ovoj temi. Na to sam molio predsjednika odbora Libe da sutra zakaže sastanak sjednicu Liba i sazove i spreman sam u svakom trenutku sutra u tijeku dana dati iznimno e, dozvolu da se sutra na večer e, dade izjava zaključaka odbora i to bi još uvijek bilo dobro ako će se u srijedu ili četvrtak voditi raspravu u plenarnoj sjednici. Mislim, znadem da danas odbor ima prepuno i dnevni red, ali glede o zaključaka konferencije predsjedništva molili smo da barem sutra se sazove sastanak koordinatora. Ako ništa drugo, hvala. Ako mi dopustite, ovo je sastanak ili koordinatora ili cijelog odbora. Uz e, Eh, predstavnika danske vlade na to mislite? Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass die sich ohne einen Vertreter der dänischen Regierung eh, treffen. Worüber sollten sie dann diskutieren? Da, mislim da nema smisla sastajati se bez predstavnika eh, danske vlade. Danas sam imao priliku sa danskim premijerom razgovarati telefonski i zamoliti ga da pošalje odgovarajućeg predstavnika. Gospodin Weber. Predsjedniče, za početak želim e, posebice podupreti vaše postupanje i način na koji ste odabrali postupiti u ovom slučaju i naravno treba dati kolegama iz Liba prvo, e, prvo mogućnost da to razmotre, ali kod svake e, legislativne odluke koja se donese na nacionalnoj razini, ako sada budemo radili svaki puta ovo što rade sada zeleni, mislim da ćemo europskoj stvari više naštetiti, naštetiti nego koristiti, jer mislim danski parlament je demokratski izabran i radi se o prvo o predlogu o kojoj ću se glasati i prvo danski kolege trebaju donijeti odluku odluku i kako će postupiti o postupku azila, onda još uvijek postoji mogućnost kasnije da raspravimo o tom Europskom parlamentu. Moj klub jednostavno ne vidi koja je takva hitnost po ovom pitanju. Gospodin Zuber. E, podupiram ovaj postupak koji ste predložili i pouzdam se u to da ćemo sutra također još dobiti informaciju o tome i gospodinu Weberu želim samo reći da se ovdje ne radi o presedanu i o nekom redovnom legislativnom postupku. Naime, radi se o tome hoćemo li i dalje poštovati vrijednosti Europske unije, a tu postoji temeljno pravo na azil e, i to e, nije, e, a u njega ne pripada e, zapljena imovine e, tražitelja azila. Dobro, mislim da smo se složili. Ja ću sa gospodinom Mojsom još govor raspravljati večeras kako bih osigurao da se sutra sazove odgovarajuća sjednica odbora. Nadalje, ima li netko nešto za primijetiti uz današnji dnevni red e, ili uz dnevni red općenito, ukoliko tomu nije tako? Izgleda da nije, gospodine Marijas. Uz dnevni red se javljate. Ako ne, malo kasnije. Dobro. Znači, točka dnevnog reda je izvješće gospodina Langena, godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja Europske unije. Izvjestitelj ima riječ. Wer übernimmt jetzt?